Nakon ove jučerašnje izjave bih vas onda sada zamolio da održimo minutu šutnje. Hvala vam lijepa. la votare. Dame i gospodo, prelazimo sada na glasovanje. Prvo glasovanje tiče se slučaja Boba Rugurike. Radi se o zajedničkom nacrtu rezolucije i imamo glasovanje za cijelokupnu rezoluciju podizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Mr. Preda, you have a point of order. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Htio sam prije glasovanja u Saudijskoj Arabiji objasniti činjenicu e, što, zašto e, klub zastupnika Pučana nije ovu rezoluciju, zato što u jednom odlomku u nacrtu ove zajedničke rezolucije se Saudijska Arabija uspoređuje sa e, islamskom državom Naravno, mi smo u našoj rezoluciji izrazili naš jasan stav kada se radi o tome da se osudi kazna koja je dana gospodinu Lifu Badaviju. Dakle, to je objašnjenje za naše negativno glasovanje po pitanju ove rezolucije. To je dakle ta činjenica da su naši kolege pokušali usporediti Saudijsku Arabiju i Islamsku državu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. To smo primjeli na znanje.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 Usvaja se. Prelazimo sada na uvodnu izjavu H, izvorni tekst, e, dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava M, izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava N. Tko je za? Protiv? Suzdržani u se. Sada ćemo glasovati o cijelokupnoj nezakupnoj nacitu rezolucije. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Trecem acum la e, punctul grop comune ale persoanelor din Asia. Dat... Sada ćemo prijeći na masovne grobnice, slučaj sela Ašija, zajednički nacrt rezolucije. U ime sedam klubova zastupnika glasujemo o cjelokupnom nacrtu rezolucije poimeničnim glasovanjem. Amandman broj 1 je povučen i toga glasujemo o cijelokupnom nacrtu rezolucije te stoga otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. la punctul înființarea unei comisii da vă rog da izvolite u ime ovih više od sto i nešto osoba koji nisu potpisali zahtjev za odborom o poreznim pravima. Htjela bih ukazati na jedno pitanje vezano s poslovnik. Kada je predsjednik ovog doma svojevoljno odlučio da neće staviti na glasovanje prijedlog koje, koji su iznijeli 191 članova, a inače je konferencija predsjednika obvezana da to pitanje stavi na glasovanje u ovom domu, E, i da se stavi dakle inicijalni prijedlog na glasovanje neovisno o njenom ishodu i mi smatramo da je ovo predstavlja kršenje europskog zakonodavstva i mi s time mislimo ići pred Europski e, sud pravde. Hvala vam lijepa. Je li to odluka s konferencije predsjednika? Ako je tome tako, onda je to jedino tijelo koje ima tu zadaću donijeti tu odluku i stoga ćemo nastaviti sa glasanjem. Kao prvo poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 2. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada ćemo glasovati o cjelokupnoj odluci, poimeničnom glasovanjem, otvaram glasovanjem. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Sada ćemo prijeći na pitanje imenovanja za posebni odbor. Nisam zaprimio nikakvih amandmana što se tiče imenovanja za posebni odbor o poreznim pitanjima. Stoga ćemo imati odobrenje bez glasovanja. Zatim, točka vezana uz humanitarnu krizu u Iraku i Siriji. Tu imamo zajedničku rezoluciju u ime šest klubova zastupnika. Amandman broj četiri. Dizanjem ruke. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 1. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Stavak broj 5. U izvornom tekstu. U dva dijela. Prvi dio. Tu imamo poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Drugi dio, dizanjem ruke, molim vas, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman broj 5, dizanjem ruke, molim vas, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, Odbija se. Stavak 17. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Stavak 20. E, Dizanjem ruke, molim vas, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 23. u izvornom tekstu u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Dizanjem ruke. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 2. Dizanjem ruke. Molim vas, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 3. Dizanjem ruke, molim vas, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Uvodna izjava K. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Tat. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o čitavom tekstu rezolucije. Molim vas dignite ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala lijepa. Sada ćemo imati obrazloženje glasovanja. Hvala svima.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 Vă rog să prezentați. riječ. Uh, yes, um, um, Hvala gospodine predsjedavajući. Htio sam dati obrazloženje glasovanja vezano uz Raifa Badauja. Riječ je o temi koja je nama iznimno važna u ovom izaslanstvu ne bismo glasovali za ovaj prijedlog rezolucije, no u ovom slučaju smo ipak glasovali za, zato što zbog iz humanitarnih razloga. Ako nam se kaže da ne možemo dati usmeno obrazloženje glasovanja, onda nam se uskraćuje pravo da kažemo našim biračima u Ujedinjenoj kraljevini zašto smo postupili onako kako smo postupili. Hvala. upravo mi kažu da nećemo imati obrazloženja glasovanja vezano uz ovaj prijedlog rezolucije. Neće biti obrazloženja glasovanja vezano uz tu rezoluciju. Trećem la e, adoptarea procesului verbal și a textelor adoptate în cursul ședinței de ieri, care Sada ćemo usvojiti zapisnik s večerašnje sjednice i sve tekstove, dakle